Mr. Gospodine predsjedniče, potpredsjednici, uvaženi zastupnici, pokušat ću se držati pravila koja nam je predsjednik razložio. Zaista mi je velika čast da sam ovdje među vama kao kandidatkinja za mjesto povjerenice za područje trgovine. Nadam se da ćete potvrditi ovu kandidaturu jer ona odražava svoj veliki san. Trgovina je nešto što je velika dodana vrijednost Europe koja radi zajedno. Ja sam se u po svom političkom angažmanu uvijek držala velikih vrijednosti i htjela bih takav angažman za zalaganje za ljudska prava staviti i u moj rad na području trgovine. Treba pomoći da se unaprijedi kvaliteta života ljudi, a trgovina to može. Zahvaljujući trgovini Europa sada ima jedan od najvećih životnih standarda u Europi. Ona može pomoći zemljama koje imaju probleme kao Irska ili Španjolska da sada obnove svoju situaciju i možda može pomoći na taj način da se ponovno e, živi dobar život. Svjetska ekonomija sada je sve više povezana i sve više ljudi ovise o trgovini. Njihova izvor zarade je trgovina. 30 milijuna ljudi e, ovise o trgovini danas u Europi. Što veća trgovina e, i njezino središte izvan Europe, tim je važnije da imamo pristupa tim tržištima. Treba se osim toga na taj način boriti protiv siromaštva. Mnogim ljudima u posljednjim desetljećima otvorena je mogućnost boljeg života, zahvaljujući trgovini kao povjerenica za unutarnje poslove Vidjela sam koliko to može biti važno i koliko je važno da ljudi mogu na taj način izbjeći to da emigriraju. Trgovina osim toga omogućuje ljudima da razmjenjuju ideje, imaju kontakte. Trgovina je odgovor ljudi na sigurnu budućnost u cijelom svijetu. Međutim, to ne znači da su trgovina i otvorena tržišta svrha sama po sebi. Ne, to je sredstvo kojem se neke stvari ostvaruju. A isto tako ne smije se tu raditi o uskogrudnim interesima, već o širokim interesima za cijelo društvo. Budem li potvrđena kao povjerenica za trgovinu, ja ću se zasnivati na sljedećim načelima. Najprije trgovinska politika mora biti u interesu građana, mora biti ambiciozna kako bi se ostvario rast i otvorila radna mjesta. Međutim, moraju podržati domaće mjere politike i moraju se moći prilagoditi mnogi sektori eh, za koje je konkurentnost prejaka. Nadalje, treba otvoriti pregovore javnosti. Dakle, odnosno sve treba informirati o pregovinskim trgovinama kako bi mogli iznijeti mišljenje. Treće, trgovina znači i suradnju, ali isto tako moraju se štititi interesi i ja ću tražiti da se štite europski interesi i treba jačati prava radnika i treba jačati ljudska prava što znači da se trebaju primjenjivati pravila i jačanje i postraživanje pravila, uključujući i pravila o konkurentnosti. Četvrto, trgovina mora također biti potpora širenju naših e, globalnih interesa kao što su zalaganje za ljudska prava. Primjerice. Što se tiče o e, Svjetske trgovinske organizacije, moram reći da sam ja liberal, a i na taj način sam instinktivno multilateralist i mislim da VTO mora dati rezultate i za bogate i za siromašne zemlje. Zato je multilateralizam važan. Založit ću se također i za bilateralne trgovinske pregovore. O njima ćemo sasvim sigurno govoriti kasnije moramo surađivati s Kinom koja je naš drugi najveći trgovinski partner i moramo također tražiti da svi imaju iste uvjete u toj suradnji. Želim također da radim na strateškoj suradnji s Afrikom kao što je zaželio izabrani predsjednik komisije Juncker. No, ako postoji jedno područje gdje će sljedeći povjerenik za trgovinu morati budno paziti što radi, jest sporazum, trgovinski sporazum sa Sjedinjenim američkim državama, takozvani TTIP, o kojem se jako mnogo govori. Posljednjih sam godina pratila te pregovore s daljine i zapanjena sam onim što sam čula. Očekivala sam da ću slušati o tome kako se svakoga dana ostvari dva milijuna trgovinske razmjene s obe strane Atlantika i očekivala sam da ću čuti o velikim mogućnostima koje se otvaraju i kako će to potpomoći vraćanju europskog gospodarstva na razine prije krize. Umjesto toga čujemo tome da komisija pregovara o nižim standardima za zdravstvenu ispravnost hrane ili pak kako se pregovori vode tajno. No, stvari nisu takve, međutim, to ljude brine. Prema tome, mislim da moramo obavještavati ljude i da moramo krenuti u dijalog. Razmišljao sam o tim pregovorima i došao do sljedećih zaključaka. TTIP jest pregovor koji može ostvariti velik broj potencijala otvaranju mnogih radnih mjesta i gospodarski rast. Ima ambiciozne ciljeve o eh, eh, porezima, o e, carinskim dažbenima i tako dalje. Međutim, moramo ga dobro ispregovarati i tu je važnija kvaliteta nego li da ga se napravi ishitreno. Nadalje, norme moraju ostati kakve jesu i sve mora biti u sadašnjim okvirima europske demokratske kontrole nikada ne smijemo smanjiti naše standarde, možemo izbjegavati dodatne troškove, pak recimo putem nepotrebnih inspekcija. Nadalje, postoji još jedan strateški elemenat u svemu tome trebalo bi e, da standardi se stvore na taj način da će oni predstavljati temelje za standarde koji će se koristiti u cijelom svijetu. Nadalje, postoji pitanje i sporova vezane za ulagače. To je pitanje koje uveliko brine. Dopuste mi prije da kažem par e, općih e, elemenata o takvim sporovima. Većih već ih ima na tisuće u svijetu, dakle sporova ulagača. I naravno da to brine. Moramo imati jasna pravila kako bismo izbjegli zloporabu tog sustava. Taj sustav mora biti transparentan i sustav međunarodnog rješavanja sporova mora se uvijek rješavati u interesu javnosti. To mora biti načelom kojim ćemo se rogovoditi u svim pregovorima. I to treba biti tako i u sporu CITAS o kojem će se glasati sljedeće godine. A ja želim da i ovdje se obvezujem da će cjelokupni tekst biti objavljen na web stranicama opće uprave za trgovinu. U smjernicama koji je izabrani predsjednik komisije Juncker objavio 15. srpnja, govorio je o tome. On je naglasio da vladavina prava i jednakost pred zakonom se moraju primjenjivati i u ovom konceptu. Budem li potvrđena kao povjerenica za trgovinu, ja ću se obvezujem da će se stvari odvijati na taj način mi smo počeli raditi o budućnosti zaštite ulagača. Napravili smo se široke konzultacije i očekujemo njihove rezultate. Biće mi drago da o tim elementima raspravljam s vama. Četvrto, bit će biti potrebno nekoliko mjeseci da se vidi kakve ćemo rezultate poslučiti. Ja ću vam predočiti rezultate do kraja godine. Međutim, želim se ipak odmah angažirati na jednom planu, a to je transparentnost mi ne smijemo tajno pregovarati iza leđa javnosti. Komisija je napravila već dosta na tom planu, ali ja ću tražiti da se napravi još i više, da ako mi e, ukažete povjerenje. Predsjednik Juncker je zatražio da se objavljuju sastanci sa dionicima, a ja se obvezujem da ću velik dio korespondencije s vanjskim organizacijama također objaviti. Ja ću surađivati sa socijalnim partnerima i nevladinim organizacijama, bit će to moj prioritet, osobni prioritet na samom početku mog rada kao povjerenice za trgovinu i želim da svi zastupnici Europskog parlamenta budu u mogućnosti konzultirati dokumente koje sada šaljemo samo manjoj skupini. Mora to biti naravno napravljeno u načelu s povjerljivošći i moramo vidjeti na koji način se to može napraviti. Dame i gospodo zastupnici, TTIP je sasvim sigurno jedan od najvećih uloga trgovinske politike Europske unije u sljedećih nekoliko godina. Međutim, ona se ne ograničava samo na odnosima Europske unije i Sjedinjenih američkih država. Radi se o tome da milijun radnih mjesta može uroditi gospodarskim rastom koje je toliko potrebna Europi. Naravno, ovakvi pregovori mogli bi biti suhoparni, suhoparna tema, međutim ona se odnosi na puno toga i nosi puno nade. Svatko mora imati mogućnosti da o tome kaže svoje mišljenje i iz toga je upravo razloga ovaj saslušanje toliko važno. U demokraciji poput naše Parlament je taj koji prenosi mišljenja građana, a neće se moći baviti društvenim pitanjima ako e, nema upravo onaj legitimitet koji vi dajete tome. I budete li mi ukazali povjerenje i potvrdili mi kao povjerenicu, ja vam stojim na raspolaganju i želim tjesno surađivati s parlamentom.